Ladies and uh, gentlemen, colleagues, uh, we will start. I suppose more members will join us. Dame i gospodo, za vrijeme ovog saslušanja ćemo imati mnoge govornike, nećemo duljiti. E, Govorit ćemo danas o odgovornosti za proizvode i direktivi koja štiti e, potrošače u digitalnom jedinstvenom tržištu. To će dozvoliti parlamentu da sasluša mišljenja raznih e, dionika i znanstvenika o toj direktivi e, i kako rješavati izazove u novoj digitalnoj eri Imat ćemo priliku da saslušamo zaključke komisije o toj evaluaciji kao i daljne planove u tom smislu. Vrlo mi je drago što mogu pozdraviti naše govornike koji će vam predstaviti e, tu temu E, kao i članove odbora Juri koji su pozvani na ovo, ovo saslušanje. Pozdravljam i one koji su došli na saslušanje. E, robotika e, i tako dalje, te nove tehnologije stvaraju nove šanse i za našu za naše društvo i za unutarnji tržište. Stoga trebamo jedan dobar okvir da rješavamo izazove e, koje to sa sobom donosi. E, željeli bismo naučiti nešto iz ovog saslušanja e, kako bismo raspravljali o zakonodavnim prijedlozima i našim vlastitim prijedlozima za inicijative koje ćemo pripremiti u sljedećih nekoliko mjeseci. Želimo dobiti informacije o tome. I neću dalje duljiti, predstavit ću prvu govornicu. E, imam program pred sobom. Prva e, koja će govoriti je gospođa Kristjane Vendehorst, e, profesorica građanskog prava, predstavnika ekspertne skupine o odgovornosti i novim tehnologijama, stvaranje novih tehnologija. Imate 15 minuta, izvolite. Hvala predsjedateljice, hvala vam na pozivu. govorit ću o direktivi o odgovornosti za proizvode. Jel radi tehnologija? ekspertna skupina je, ima dva dijela. Jedna proučava e, direktivu, a e, druga e, studira oblikovanje novih proizvoda. Ja ću govoriti o drugoj to temi. Mi gledamo da li i do, do koje mjere su planovi za odgovornost prilagođeni novim tehnologijama poput umjetne inteligencije i tako dalje dati ćemo e, preporuke kad naiđemo na nedostatke. To nije jedina tema koju smo e, proučavali. Imamo e, vrlo široko područje rada. Odgovornost za proizvode je vrlo važan dio u području odgovornosti, naročito kad se radi o umjetnoj inteligenciji. Imamo jedan, e, e, jednu studiju iz 2019. o tome. E, budući je vrijeme ograničeno, ja ću se ograničiti na osam zaključaka. E, direktiva o odgovornosti treba e, revizije. Ne znamo da li je e, proizvod uključuje softver koji nije ugrađen u opipljiv predmet. U sustavima AI digitalni sadržaj, digitalne usluge i opipljivi dijelovi stalno međusobno djeluju i pa ih je nemoguće potpuno razlučiti na područjima ugovora s potrošačima. Ako i kažemo da je softver uključen u, u proizvod, e, imamo problem da se to e, često daje online i to iz zemlje e, izvan Europe. E, pa potrošač nema koga da tuži ako je e, proizvod e, ima neku grešku. To moramo imati na umu kad pripremamo ovakove direktive, naročito o direktivu o odgovornosti. Ako e, opskrbljivač dolazi izvan Europe, to je nešto što treba dalje proučavati. Tko će za to biti odgovoran? ono što je još više, e, što je još važnije, koje, koja šteta je prihvatljiva unutar te direktive? To je dosta ograničeno. E, e, direktiva pokriva samo smrt, osobnu ozljedu i štetu e, vlasništvu potrošača. Ne pokriva druge oblike štete koje bi mogle biti važne. Šteta koju ove nove tehnologije uzrokuju E, dovode i do e, problema sa zaštitom podataka, diskriminacijom i ekonomskim gubitkom. E, stoga moramo dobro definirati pojam štete i odgovornosti. U još jednom području imamo nedostatak i uzroke u umreženom okolištu i zbog složenosti, netransparentnosti i kapaciteta tih tehnologija, teško je, nemoguće da e, žrtva e, dokaže nedostatak. Stoga trebamo neke sofisticirane mjere i olakšanje tereta dokoza. E, moramo imati i također mogućnost da E, iskoristimo e, iskoristivost e, ulogiravanja. Još jedna važna stvar koju moramo imati u, u ovoj direktivi, po našem mišljenju, još jedan element nije podoban za digitalnu tehnologiju. Ako proizvod e, počiva na pojmu da su se proizvodi stavljaju u promet u određenoj točci i određeno vrijeme, e, i da proizvođač može biti odgovoran samo za nedostatke koji su e, postojali u to vremenu. Međutim, što se događa kasnije? jer recimo zbog e, ažuriranja softvera i e, to je ova točka u vremenu koja je uključena u odgovornost, to treba razmotriti. I s tim na umu sa e, proizvodima koje tjera umjetna inteligencija, proizvođač često ima kontrolu raznih e, elemenata proizvoda za vrijeme životnog ciklusa e, proizvoda. E, u nekim zemljama tu odgovornost imamo, ali ona ne postoji u samoj direktivi. Ako dolazi do problema sa sigurnosti, Eh, onda eh, kad se ona taj nedostatak može ukloniti ažuriranjem softverama to može biti opravdano pod određenim uvjetima eh, moramo se podsjetiti da da novi zakon o prodaji potrošača kaže da se mora dati ažurirane podatke i da tu odgovornost snose e, prodavači. Ako e, e, imamo razno razne kontekste toga, ali vidimo da odgovornost za proizvod nije dovoljno definirana i na kraju imamo e, mogućnost država članica da e, provedu direktivu na način da e, ako ima mm, obranu da dozvoli obranu rizika razvoja i onda više ta odgovornost ne postoji mm, ta opcija nije više podesna u digitalnom vremenu jer su tehnologije e, promjenljive, one se brzo razvijaju. E, moramo imati proizvod koji je apsolutno siguran e, za vrijeme cijelog ciklusa, životnog ciklusa proizvoda. I na kraju dana Imamo osam e, točaka koje smo e, identificirali u e, direktivi definicija proizvoda, dolazak ili na tržište iz zemlje izvan Europske unije, prihvatljiva šteta, dokaz nedostatka, uzrok, relevantna točka u vremenu, E, nedostatak praćenja, nedostatak ažuriranja i razvoj obrane rizika. E, sve to treba uzeti u obzir u direktivi za e, zaštitu potrošača i odgovornosti za proizvod. Hvala lijepa. Na kraju ćemo imati raspravu. A sljedeći govornik je, je gospodin Frank Schlehuber e, iz Klepe. Gospođo predsjedateljice, e, članovi parlamenta, e, Drago mi je što imam danas mogućnost da vam mogu nešto reći sa stanovišta automobilske industrije u ovoj direktivi. Kad se radi o, automobilskoj industriji, e, što mi predstavljamo kao klepa? Predstavljamo 120 vodećih kompanija u automobilskoj industriji. E, aktivni smo u 21 zemlji, skroz nacionalne asocijacije e, imamo kontakt sa 3000 poduzeća. Mi investiramo Mm, u istraživanju i razvoju, imamo konektivnost, autonomnu vožnju, to je ključna riječ ovdje. Mi smo najveći e, potrošač u Europskoj uniji sa 25 milijardi e, koji se troše svake godine na tom području za istraživanje i razvoj. Stoga je za nas važno i to je jako povezano također sa direktivom e, o odgovornosti za proizvod. E, mm. e, inovacija tu nije ograničena nijednom klauzulom. Što će se promijeniti s naše perspektive? Imamo 90% svih automobilskih nezgoda su uzrokovane ljudskom greškom 5% e, su ozrokoveni tehničkom greškom, ali ono što se stvarno mijenja sa više autonomnih funkcija, sada prenosimo e, odgovornost sa ljudskog bića sa, e, na one koji daju sustav koji proizvođača opreme i, ili opskrbljivač, dobavljač. Tu su ma, naši članovi malo zabrinuti. Mm, ja ću stoga dati nekoliko komentara gdje vidimo potrebu revizije. U prvom redu, što znači, e, što radi direktiva? E, proizvođač će biti odgovoran za štetu koje je nanio proiz, proizveo. To je točno i to naši članovi podržavaju. Međutim, e, imamo tu proizvođač šteta, e, nedostatak. E, što pod time razumijevamo? u prvom redu vidimo jasno podrbu da koristimo krajnjem potrošaču, e, da ga zaštitimo od odgovornosti. Mi podržavamo načelo da oni koji imaju ekonomski interes u sustavu moraju imati dio odgovornosti za rizike, što je vrlo, vrlo opravdano. Kad se rade, radi o proizvodu, ovdje proizvod nije više fizički proizvod, proizvod danas, naročito u automobilskoj industriji, e, tu imamo konektor, žicu ili ugrađeni softver. To je jedan primjer, ali e, većina dijelova tako izgleda. E, imaju integrirani softver ili kod autonomnog, autonomne vožnje ovise o dodatnim uslugama i podacima kako bi to funkcioniralo. Stoga preporučamo novu definiciju proizvoda koji, u, koji će uključivati i hardware i software u budućnosti. Kad se radi o definiciji e, e, nedostatka, e, o tome smo imali veliku raspravu. Sadašnja direktiva već otvara veliki prostor fleksibilnosti i prilagodljivosti novim izazovima. Jedan primjer toga u sada, e, odgovornost je povezana sa e, legitimnim očekivanjima o sigurnosti od strane potrošača. To je dobro. Kad koristite navigacijski sustav, na primjer, e, očekivanja potrošača E, može biti da sve informacije u sustavu nisu ispravne. Kad, se, kad dođemo do autonomne vožnje, onda ti podaci postaju važniji i očekivanja potrošača su mnogo viša. Ovdje sadašnje zakonodavstvo ostavlja prostora uh, koji treba popuniti. Vidimo po, potrebu da se sadašnja situacija mora odraziti u novim smjernicama od strane zakonodavca. Što tu očekujemo? E, tu trebamo ažuriranja softvera, na primjer. E, e, idemo dalje sa proizvođačem. Imamo tu jasno stajalište. Ekonomski akter mora biti E, uključen u pojam odgovornosti i posljedicama toga. S druge strane, vrlo često smo suočeni sa modifikacijom proizvoda, tuning, na primjer, ili manje e, modifikacije. Ako idemo na reviziju direktive, bilo bi dobro po našem mišljenju da uključimo i one koji unose e, važne promjene u proizvod mm, izuzeća za odgovornost. E, već sam na početku spomenu da vrlo e, se jako oslanjamo na istraživanje i razvoj. Tu trebamo određenu slobodu za izuzeća u fazi razvoja proizvoda. I tu moramo biti zaštićeni do neke mjere. Taj prostor trebamo kako bi naša industrija ostala e, konkurentna vis-a-vis Kine, SAD-a. Mm, mm, e, E, bilo bi vrlo kritično da u našu sferu dođu dalji e, rizici. Imamo četiri točke koje trebamo novu definiciju proizvoda koja mora uključiti softver i usluge. Moramo održati definiciju nedostatka i dati smjernice za nove tehnologije e, kako ćemo definirati takozvani state of the art, dakle sadašnju situaciju. Moramo proširiti definiciju proizvođača na sve aktere e, čije si predmeti i čiji predmeti i usluge e, ispunjavaju koncept proizvoda i moramo imati izuzeća od odgovornosti za vrijeme razvojne faze. Hvala lijepa gospodine Schnehuber. Sljedeći govornik je gospođa Silvija Silandari. Ona je e, e, e, savjetnica za pravnu politiku. Izvolite, gospođo Silandari. Dobar dan, dame i gospodo, uvaženi zastupnici Europskog parlamenta. Veliko mi je zadovoljstvo danas biti ovdje kako bih razgovarala o jednoj od meni omiljenih tema, a to je direktiva za odgovornost za proizvode. Dakle, htjela bih e, kratko predstaviti svoju organizaciju Orgalim, zatim ću prikazati okvir unutar kojega se sada krećemo, a onda ću na kraju iznijeti naše gledište o ovim pitanjima. So, first of all, uh, Orgalim... Dakle, Orgalim je Udruženje europskih tehnoloških industrija, odnosno strojarstva, zatim e, elektrotehnike, elektronike, informatičkih i e, telekomunikacijskih e, tehnologija i metalurške tehnologije. mi izravno zapošljavamo 12 milijuna ljudi u Europskoj uniji i predstavljamo jednu trećinu izvoza proizvoda. Dakle, predstavljamo Europskoj uniji na globalnoj razini. 90% naših članova su mala i srednja poduzeća i moramo također e, uzeti u obzir činjenicu da takva mala i srednja poduzeća nemaju pravni odjel. Većina njih su samostalni inženjeri i tehničari. U Orgolimu ja se bavim pravnim e, pitanjima poput e, direktive o odgovornosti za proizvode i sličnim temama. Evo da prikažem našu zemljopisnu raspodijeljenost. Nalazimo se u 23 zemlje članice Europske unije, imamo 45 pridruženih organizacija. Sada bih dala pregled naših aktivnosti. Započet ću od riječi povjerenje. Povjerenje je izuzetno važno i izuzetno je važno da potrošači vjeruju našim proizvodima. Zašto? Ako i kada potrošači počnu vjerovati našim proizvodima, oni će ih i kupovati. U našem je zajedničkom interesu, dakle, imati vjerodostojne proizvode, odnosno proizvode dostojne povjerenja. Kako doći do njih? U Europskoj uniji imamo različite oblike zakonodavstva, imamo preventivni okvir i okvir za pravni lijek. Daći ću jedan kratak pregled ovoga prvoga, onda ću prijeći na ovo drugo, a to je iz područja očetnog prava, upravo propisi koji se tiču očeta. Dakle, imamo preventivne mjere, mjere koje se sastoje od direktive o strojevima, direktive o niskom naponu i također direktive o općoj sigurnosti proizvoda. Glavni cilj ovoga okvira jest da se pobrine da proizvodi prije plasmana na tržište budu doista sigurni za njihove operatere i za korisnike. Imamo i opću direktivu o sigurnosti proizvoda koja predviđa nadzor tržišta. Naravno, mi želimo da se obavlja nadzor tržišta jer želimo da naši proizvodi na tržištu budu sigurni. Nažalost, u nekim malobrojnim slučajevima ovaj preventivni okvir nije dovoljan iz tog razloga Mislim da se svi možemo složiti da potrošačima treba pravni lijek. Danas razgovaramo upravo o tome, a to je direktiva o odgovornosti za proizvode. Kao što su kolega upravo objasnili, ova direktiva obuhvaća štetu koju je proizročio neki proizvod određenom potrošaču. Imamo dvije strane medalje. S jedne strane, proizvođač je izložen e, strogoj odgovornosti, a time želim reći da potrošači ne moraju dokazivati nemar ili čak e, zlonamjernost proizvođača, a s druge strane je e, druga strana medalje, odnosno potrošači moraju biti proaktivni, moraju dokazati kvar, štetu i uzročno-posljedičnu vezu. No, tome treba pristupiti holistički. Dakle, imamo te dvije strane medalje, ali to je povezano i sa teretom dokazivanja. Sada ću prijeći na naše stajalište o ovoj direktivi. Mi ocjenjujemo da je ona prikladna za digitalno doba i želim istaknuti tri pravca koja ona sadrži. Dakle, ona je tehnološki neutralna. Što to znači? To znači da je omogućila razvoj u Europi, odnosno tehnološki razvoj da to i dalje čini, što je izuzetno važno jer naša poduzeća moraju biti konkurentna u sve oštrijoj međunarodnoj konkurenciji tu imamo i kineska poduzeća, američka poduzeća i druga. A e, mi želimo da naša poduzeća predvode u tehnološkom natjecanju. Drugi pravac je taj da direktiva uspostavlja pravu ravnotežu između s jedne strane obveza potrošača i s druge strane obveza proizvođača. I treći pravac je taj da ona stvara pravnu sigurnost, što je važno i za proizvođače i za potrošače. Nismo svi pravnici, tako da svaki puta kada dolazi do izmjena i dopuna zakonodavstva, postoji određeni vremenski okvir koji je predviđen za prilagodbu i to stvara pravnu sigurnost u Europskoj uniji. Kolege su već spomenuli neke od eh, ključnih rasprava koje se vode o ovoj direktivi. To su teret dokazivanja i odgovornost za tehnološke proizvode, što uključuje i umjetnu inteligenciju. A sada bih započela sa teretom dokazivanja. Kao što sam spomenula, teret dokazivanja, kao što je predviđeno sada direktivom, omogućuje pravično pruženje pravnog lijeka jer proizvođač je izložen vrlo strogoj odgovornosti. Dakle, potrošač ne mora dokazivati nemar proizvođača. No, s druge strane, Pravedno je također da potrošači budu proaktivni i da dokažu kvar, štetu i njihovu međusobnu vezu. Važna rasprava se također vodi o novim tehnologijama i postavlja se pitanje je li ovaj zakonodavni akt još svrsishodan, odnosno odgovara li na sva pitanja koja se sada postavljaju. Naša je ocjena da definicija proizvoda uključuje i ugrađeni softver. Primjerice, jedan robot koji je u nekoj tvornici, ima neku vrstu algoritma za učenje, dakle predstavlja umjetnu inteligenciju, je podložan direktivi odgovornosti za proizvode. Naravno, mi sudjelujemo u stručnoj radnoj skupini koju je uspostavila komisija kako bismo se pozabavili ovim pitanjima i smatramo da bismo trebali imati e, neki vodič kako bismo tumačili ove pojmove koji se navode u direktivi i u takvom vodiču bismo mogli iznijeti i definiciju pojma proizvod, pojasniti da je ugrađeni softver proizvod i to bi pomoglo i proizvođačima i potrošačima u uspostavi potrebnog okvira za ovakve situacije. Naravno, mi smo spremni nastaviti dijalog i s obzirom na mogućnost buduće evaluacije, posljednja evaluacija je provedena 2018. godine i komisija je dala pozitivnu ocjenu, ali važno je raspravljati i dalje o ovom pitanju, a mi želimo što više sudjelovati u toj raspravi. Stoga se radujem e, ovoj raspravi koju ćemo imati sada i rastojim na raspolaganju za sva pitanja koja ćete imati u ovoj temi. Hvala vam lijepa. Hvala gospođo Sendari. Sljedeća je gospođa Ursula Pahl, zamjenica e, glavnog direktora BEOK e, Europskog udruženja potrošača. Hvala, dobar dan, hvala gospođo predsjednice i hvala odboru na održavanju ovog saslušanja u izuzetno važnom trenutku. Evo samo da ukratko opišem našu organizaciju. Mi smo organizacija potrošača u Europi i zastupamo 45 nacionalnih organizacija u Europskoj uniji, u Europskom gospodarskom prostoru i šire. Na početku želim reći da je doista potrebno ažurirati propise o odgovornosti za proizvode koji nisu dovoljno u skladu s vremenom i ne zadovoljavaju više niti zakonodavne ciljeve, a to su zaštita potrošača i uspješno funkcioniranje jedinstvenog tržišta. Drago mi je što je ovo saslušanje naslovljeno upravo zaštita potrošača, jer je to ključan pojam kojim se bavi direktiva. Treba spomenuti da se u uvodu u direktivu e, spominje upravo ta uloga direktive da se zaštiti potrošača osam puta. Već e, sada e, proizvodi koji su na tržištu zapravo nadilaze svrhe direktive kako je bila zamišljena kada je donesena i želim zahvaliti i predsjednici skupine koje, e, stručne skupine koja je rekla da su neki ključni aspekti režima iz 1985. neodgovarajući zbog e, pojave novih digitalnih tehnologija i znamo da ne razgovaramo o bilo kakvim proizvodima, nego o prosječnom proizvodu kako ćemo imati u budućnosti. Govorimo također o 6 milijardi veza koja će biti na e, tržištu 2020. godine kada je riječ o proizvodima. E, također smo imali neke slučajeve koji su e, spominjani u medijima o omreženim proizvodima i to ovisi o informacijsko-tehnološkoj sigurnosti. Imamo također organizacije za ispitivanje proizvoda koje su jasno pokazale da veliki broj proizvoda koji su sada već na tržištu nisu popraćeni odgovarajućim e, sigurnosnim mjerama, tako da predstavljaju pravu opasnost po potrošače. Dakle, to su e, pametni e, kućni alarmi koji se, i kućne brave koje se mogu lako otključati. Dakle, poimanje sigurnosti jednostavno ne zadovoljava očekivanja potrošača od umreženih proizvoda, a i pitanje je bili ti takvi sigurnosni propusti bili pokriveni definicijom sigurnosti. Ja sam e, navela neke od novih razvojnih momenata i spomenula sam njihov učinak na situaciju. Dakle, e, imamo složenost, netransparentnost, autonomnost i nepredvidivost i e, ranjivost proizvoda koje sve postavljaju pitanje u vezi sa primjenjivanjem propisa, odnosno to znači da je europski režim odgovornosti za proizvode je zastario i osim toga prava potrošača na pravni lijek što je uvijek bilo teško ostvariti i provesti u korist potrošača su sada vrlo nesigurna i teško ih je ostvariti. ono što znamo iz desetljeća iskustva sa pravima e, potrošača jest da ako postoje nejasna prava potrošača, to znači da potrošači praktički nemaju nikakva prava. Dakle, povjerenje je doista veliko pitanje. Treba nam jasan i provediv okvir za odgovornost za proizvode i to je ključan element za e, pravednu digitalnu tranziciju koja je usmjerena na čovjeka. Dakle, ljudi moraju vjerovati proizvodima i uslugama koje sadrže nove tehnologije i to ne vrijedi samo za potrošače, nego i e, za jedinstveno tržište koje nudi jednake prilike svim poduzećima. Sadašnja direktiva Međutim, e, ostavila veliki diskrecijski prostor zemljama članicama i one na različite načine primjenjuju različita načela i stoga postoji opasnost da ako Europska unija sada ne uskladi ove pristupe, zemlje članice će razviti vlastite propise kako bi e, reagirale na nove tehnologije i to bi moglo dovesti do nejednakog postupanja prema potrošačima diljem Unije, a to neće biti Unija jednakosti koju svi želimo i koju svi nastojimo ostvariti. Evo nešto što do sada nije spomenuto, ali je važno. Trebamo integrirani pristup odgovornosti za proizvode, jer sami pojmovi o kojima razgovaramo, poput definicije proizvoda, definicije sigurnosti, i uključivanje različitih elemenata u definiciju sigurnosti i definicije plasmana proizvoda na tržište su pojmovi bitni za druge kontekste, recimo za zakonodavstvo o sigurnosti proizvoda, što se također sada razmatra i ono sadrži iste pojmove. Dakle, pozivamo Europsku uniju da zauzme dosljedno stajalište i uskladi to i da se pobrine da svi ti konteksti koji su povezani sa proizvodima se doista i usklade. Evo, prešla bih e, neke ključne pojmove, ima ih mnogo, ali ja sam izdvojila pet. Prvo je definicija pojma proizvod, e, to je već spomenula profesorica Veneholca. Sadašnja direktiva se primjenjuje samo na pokretljive proizvode, što znači fizička dobra. I postavlja se pitanje već je li ograđeni softver uključen u tu definiciju ali čini se da prema općem tumačenju tako jest, tako da bi e, trebalo poraditi na još definiciji proizvoda interneta stvari. No, e, ako vidimo aplikacije kojima se potrošači koriste, recimo samostalni digitalni sadržaj i usluge, e, takve su aplikacije van područja primjene sadašnje direktive i to bi moglo dovesti do poteškoća i nesigurnosti. Dakle, e, svi ti softveri bi trebali biti pokriveni istim režimom, iako nisu, kao što ste rekli, povezani sa ograđenim softverom. Zatim e, imamo i neopipljiva e, dobra i digitalne usluge bi se trebale također obuhvatiti tom definicijom. Zatim imamo drugu definiciju kvara. I sada je pitanje što je kvar. Možda je ovo preuska definicija u e, digitalnom svijetu. Kao što se već reklo, sadašnji pojam se nadovezuje na legitimna očekivanja u pogledu sigurnosti samih potrošača. kao što sam rekla, naši članovi su utvrdili da nema sigurnosnih mjera, tako da lako dolazi do štete. Pitanje je dakle, je li to e, predmet iz područja sigurnosti proizvoda i odgovor je ne i mi smo to podnijeli od nadležnim tijelima jer oni su rekli da oni nisu nadležni jer je riječ samo o fizičkoj e, sigurnosti, ako je riječ o neizravnoj sigurnosti onda to nije obuhvaćeno. Također i rizici u vezi sa privatnošću nisu još obuhvaćeni time, no kao što smo rekli u izvješću stručne skupine to je vrlo bitan rizik u e, podatkovnom, e, podatkovnom gospodarstvu, tako da i to treba obuhvatiti jer inače dolazi do nepravde. Zatim, kvar se utvrđuje kada je proizvod stavljen u opticaj i to treba jasno naglasiti jer kao što smo čuli iz prethodnih izlaganja, proizvodi koji su umreženi i je e, pokreće umjetna inteligencija su dinamični, oni se stalno razvijaju, treba ih ažurirati i e, možda čak i e, sami uče ili imaju tu sposobnost, stoga se mijenjaju i trebamo E, pristupiti kvaru na drugačiji način i to je povezano sa e, dužnošću nadzora, ažuriranja i tako dalje. Sljedeći pojam odnosi se na teret dokazivanja. Ja bih e, htjela istaknuti da je ovo ključno pitanje za potrošače jer je riječ o pristupu pravosuđu i ostvarivanju prava. Čak i ako imate pravo, teret dokazivanja kakav je predviđen e, direktivom je na potrošaču u popunosti, što znači da morate sada dokazati da trebate e, prikazati kvar, štetu, izročno posljedničnu vezu i e, to čak i isključuje mogućnost odštete potrošaču. Neću sada to objašnjavati u detalje i očito je da u svijetu tako složenih tehnologija i proizvoda potrošači praktički nisu, nisu mogućnosti dokazati ove elemente koje sam upravo spomenula. Dakle, već je teško dokazati e, što potrošači mogu očekivati u smislu oštete i nije e, jasno koja je dužnost proizvođača o osiguranju odgovarajuće razine sigurnosti i teško je dokazati izročno-posljedičnu vezu. I nemogućnost toga praktički isključuje E, pristup potrošača e, pravnom lijeku ako zadržimo postojeća pravila. Dakle, treba prebaciti teret okazivanja e, na drugu stranu ili u najmanju ruku, kao što je rekla profesorica Wendeholzer, treba to ocijeniti od slučaja do slučaja. Imamo već odluke Europskog suda o tome, dakle imate kvar u nizu proizvoda gdje je jedan proizvode već utvrđen kao kvaran, onda se e, automatski pretpostavlja da je cijela ta linija proizvoda u kvaru. I na kraju, i to je e, vrlo očito proizišlo iz e, prethodnih prezentacija, tko su odgovorne osobe. I to je zapravo doista složen ekosustav. Riječ je o proizvođačima koji nude proizvode koji su kombinirani s ugrađenim softverom. Treba nam zajednička odgovornost za sve osobe koje sudjeluju u proizvodnji i izradi samih proizvoda da potrošači se ne nađu u situaciji da moraju utvrđivati tko su odgovorne osobe sukladno ovom e, režimu odgovornosti. I na kraju e, ova pa, obrana razvojnim rizikom koju bi trebalo dokinuti. To nije pravedan koncept na vrlo dinamičnom tržištu koje je obilježeno proizvodima koji se brzo razvijaju i kojima se treba prilagoditi. Dakle, to jednostavno nije odgovarajući pojam i nema prostora za to. Evo, u sažetku trebamo prilagoditi dinamička obilježja e, digitalnih proizvoda, zakonodavstvo, odnosno e, i obrnuto. E, zatim, e, pojam proizvoda mora obuhvatiti opipljiva i neopipljiva dobra, dakle digitalni sadržaj. Zatim, pojam kvara treba proširiti na kibernetičke sigurnosti i rizike u pogledu privatnosti. Zatim, trebamo nadograditi pojam štete. Nisam to spomenula, to bi bilo previše, ali samo ću reći da može postati šteta na podacima i to se pojavljuje u e, intelektualnom pravu vlasništva kada dođe do e, gospodarske štete. Zatim treba prebaciti teret dekazivanja, treba utvrditi odgovornost svih aktera, treba e, ukloniti obranu razvojnim rizikom i povećati transparentnost. To nisam prije spomenula, ali naravno potrebno je bolje Mm, opisati e, sadržaje koji, e, slučajeve koji su e, doveli do obeštećenja osjećaja kvarne robe i to treba također popisati. Hvala. Sljedeći govornik je gospodine Joakim Nunes de Almeida, direktor u glavnoj upravi Europske komisije za unutarnje tržište, industriju, poduzetništvo i mala i srednja poduzeća. Izvolite. Hvala. Prije nego što krenem e, govoriti o direktivi e, vezanoj uz odgovornost za proizvod, važno je naglasiti da umjetna inteligencija i dobro funkcioniranje tehnologije s njom u vezi je nešto što e, gospođa van der Leyen i njezin kolegi smatraju jednim od dva velika prioriteta u E, novom sazivu komisije. Glavni cilj postavljanja takvog prioriteta jest e, kreirati okruženje e, koje će omogućiti snaženje industrijskih kapaciteta u Europskoj uniji kako bi se osigurala neovisnost na geopolitičkoj razini i vrlo je važno to reći e, zato što se bilo koja rasprava koju vodimo o odgovornosti za proizvod mora smjestiti u taj širi kontekst. A sada nekoliko riječi o direktivi. Da, radi se o staroj direktivi iz 1985. godine. To je dobar primjer tehnološki neutralnog pristupa zakonodavstvu. Usprkos mnogim promjenama u načinu na koji su se razvijali proizvodi od 1985. godine na ovamo, mi smo je uspjevali eh, primjenjivati. Eh, proizvođači su odgovorni uvijek za eh, štetu do koje dovodi pokvaren proizvod, a isto tako osoba koja je pretrpjela štetu mora dokazati da je do kvara došlo, odnosno da postoji uzročno-posljedični odnos između kvara i štete. Međutim, naravno, kao i sa svakim zakonskim aktom, dođe trenutak kada morate provjeriti je li on još uvijek e, svrsishodan i primjeren. Ne bježimo od toga. Proveli smo evaluaciju 2018. godine nalaz je utvrdio da direktiva i dalje služi svojoj svrsi, dakle to je odgovornost za proizvod od strane proizvođača bez iznimke. također e, odredbe koje se tiču poštenog tržišnog natjecanja nisu zastarjele, međutim određeni koncepti koji su možda bili u potpunosti jasni u trenutku donošenja direktive s vremenom više nisu toliko jasni s obzirom na digitaliziranu i e, cirkularnu ekonomiju. Zapravo sama direktiva e, utječe na opću djelotvornost u tom kontekstu. Nova stvar je da se proizvodi zapravo mijenjaju i nakon što su stavljeni na tržište i kupljeni, ažurira ih se, eh, moguće i korištenjem umjetne inteligencije, a idealno bi bilo da ih se koristi popravi ili obnavlja. To je među ostalim i nešto što je u industrijskoj i ekonomskoj politici komisije, dakle stvaranje situacije u kojoj je moguće popraviti, obnoviti i dalje koristiti proizvod. To je nešto što je izravno povezano sa naravi proizvoda. Kao prvo, postavlja se nekoliko pitanja. Je li softver uvijek proizvod? Drugo, radi li se o sastavnici proizvoda? Treće, tko je proizvođač proizvoda? Četvrto, je li taj pojam širok pojam koji uključuje i softvere koje daje treća strana? Peto, je li bilo moguće predvidjeti štetu ili kvar? I šesto, je li obrana proizvođača još uvijek adekvatna? Mi priznajemo da su sva ta pitanja valjana. Također, priznajemo da direktiva o odgovornosti za proizvod ne daje uvijek e, nedvojben odgovor na ta pitanja. Stoga smo 2018. godine uspostavili radnu skupinu, skupinu stručnjaka, kako bi ona iznjedrila potrebne smjernice. Sudjelovali su predstavnici država članica, industrije, organizacija civilnog društva kao i akademske zajednice kako bi se postigao što širi konsenzus je moguće kada se radi o e, izmjenama i dopunama e, direktive i kao što dobro znate postoji još jedan ogranak te grupe koji se sastoji od neovisnih akademskih stručnjaka koji su se bavili širim implikacijama digitalnih tehnologija. to je nešto čime su se bavili i o čemu će govoriti moji kolege iz glavne uprave JUST koji sjede s moje lijeve strane. Ono što je postalo jasno tijekom naše rasprave sa stručnjacima bilo je sljedeće. Iako zapravo postoji jedan širok konsenzus da je direktiva korisna, ne postoji konsenzus oko nekih pojedinosti u direktivi. Kao što je najavljeno u komunikaciji o umjetnoj inteligenciji iz 2018. godine, mi ćemo u kontekstu umjetne inteligencije, inicijative za umjetnu inteligenciju, uklopiti i E, elemente koji se tiču e, odgovornosti za proizvod. E, kao što je osim toga najavila i predsjednica novog saziva komisije. U izvješću koje ćemo pripremiti naglasit ćemo neke od stvari koje bi trebale ići u smjeru rješavanja pitanja koja se postavljaju kada se radi o novim obilježima proizvoda u digitalnom okruženju i u kontekstu umjetne inteligencije. Imamo dakle E, okvir, e, direktivu koja se e, zapravo primjenjuje na apsolutno sve proizvode, korisna je, ali ne savršena. Postoje dobri argumenti koji tvrde da je došlo vrijeme da se neki od pojmova unutar direktive, odnosno koncepti, ažuriraju. Zaključno, želio bih naglasiti da jedna od glavnih prednosti ove direktive bila njezina e, obuhvatna primjena. Primjenjivala se na proizvode neovisno o njihovoj tehnologiji. To je bio jedan od glavnih gradivnih elemenata našeg zakonodavstva koje uređuje jedinstveno tržište. Jer bez toga zapravo ne bismo mogli govoriti o jedinstvenosti. Nemamo posebno jedinstveno digitalno tržište, pa onda jedinstveno nekakvo drugo tržište. To je sve dio istog tržišta. Istovremeno trebamo se držati tog načela i osigurati sigurnost proizvoda. Hvala. Hvala lijepa. Posljednji govornik je gospodin Staudenmajer, koji je na lečelu za eh, jedinice za ugovorno pravo glavne uprave Just. Možda biste mogli reći nešto više o tom izvješću koje je spomenuo prethodni govornik. Ja želim samo reći kolegama da imamo primjerke e, ovdje izvan prostorija, a naravno možete pronaći e, izvješće i online ako želite dobiti više informacija o ovome dokumentu koji je izuzetno koristan za raspravu koju vodimo. Hvala gospodine Štotelmajer, imate riječ. Hvala lijepa, dame i gospodo, dobar dan. Veliko mi je zadovoljstvo što sam nas ovdje. Mene su zamolili da predstavim to izvješće koje ste vi upravo pokazali. Dozvolite mi možda da naglasim jednu stvar koju je već nekoliko e, govornika već spomenulo. Ova stručna skupina zapravo ima dva ogranka. E, ovo je izvješće ovog drugog ogranka. To nije e, dokument komisije komisija još uvijek nema službeno stajalište kada se radi o umjetnoj inteligenciji, a moj kolega Joaquim Nunez de Almeida je spomenuo da će sljedeći mjesec biti pokrenuta inicijativa e, povezana s umjetnom inteligencijom e, koja će biti sastavni dio paketa mjera za sigurnost i odgovornost vezano uz umjetnu inteligenciju. Ja dakle objašnjavam ovo izvješće, ali ne mogu još uvijek reći koje je službeno stajalište komisije kad se o njemu radi. Stručna skupina e, odlučila se za holističko viđenje kada se radi o tehnologijama koje se tek pojavljuju na tržištu i njihovoj i odgovornosti za njih. Krećem od prvog ključnog nalaza e, stručne skupine, to je nešto što će omogućiti da nekima lakne, druge će razočarati, a to je zaključak da nema potrebe izmišljati toplu vodu. Ošatno pravo eh, postoji već 200 godina od početka zapravo uvođenja parnih lokomotiva i dalje će se primjenjivati. Međutim, istovremeno stručna radna skupina naglašava da postoji niz izazova koji su specifični za umjetnu inteligenciju, a nekoliko tih izazova spomenuli su moji eh, kolege, govornici prije mene. Ja bih se želio osvrnuti na tri, zato što jednostavno nemam vremena govoriti o svima. Ta tri su autonomnost, složenost i neprozirnost. Kada govorimo o netransparentnosti, e, činjenica je da zapravo e, imate određeni uređaj u kojem se nalazi nešto što donosi odluke E, na koje e, ljudsko biće nema utjecaja. Dakle, ako je algoritam podešen tako da uči samostalno, on će možda E, donijeti identičnu odluku u identičnoj situaciji, ali ne nužno. E, naime, e, ako smo imali situaciju u laboratorijskim uvjetima, vrlo je vjerojatno da će se to tako dogoditi. Međutim, u stvarnom životu dvije situacije nikada nisu identične. Dakle, ako, kad se radi o automobilima, na primjer, se nađu u, pod drugačijim osvjetljenjem ili voze drugačijom brzinom, algoritam može donijeti drugačiju odluku i učiniti nešto drugačije od onog u laboratorijskim uvjetima. Ovu netransparentnost, neprozirnost često nazivamo efektom crne kutije. Naime, činjenica jeste da mnogi ne razumiju kako točno funkcioniraju te veze koje dovode do samostalnog učenja u uređajima i e, kakav će ishod to konačno imati ako unesemo određene ulazne informacije. To dakle znači da su uređaji ovog tipa vrlo često sastavni dio ekosustava interneta stvari. I veliki je tu broj procesa, veliki je broj uređaja i vrlo je teško identificirati kojem se izvoru točno može pripisati eventualna nastala šteta. Pogledamo li samo ova tri primjera, e, pokušamo zaključiti kakav bi bio rezultat. Kao prvo činjenično gledano, vrlo je teško, ako ne i nemoguće, e, utvrditi sljedivost ako je došlo do štete e, retroaktivno, dakle utvrditi koji je izvor štete, te taj izvor pridružiti čovjeku. A to je izazov za odštetno e, pravo i pravo koje se bavi odgovornošću za proizvod na nacionalnoj razini. E, u političkom smislu koji je ishod? jedna stvar koju je već gospođa Pahal spomenula, to da žrtva, odnosno oštećena stranka koja želi pokrenuti tužbu za odštetu, prema mišljenju stručne skupine dođe u situaciju gdje je prekomjerno i nesrazmjerno opterećena što može dovesti do neučinkovitog eh, postupanja pravosuđa. I druga stvar, vrlo je teško dokazati ono što morate dokazati da bi vaš odštetni zahtjev bio uspješan na to. Dakle, da dokažete da je došlo do kvara, da je došlo do štete, to je relativno lako, ali ono što je problematično je zapravo uzročno posljedična veza između kvara, štete i uređaja koji je sporan. Dakle, za nekakvu običnu osobu koja je prestrpjela štetu, to je izuzetno teško. A ako je tako teško, onda postaje prekomjerno skupo. A to e, stručna skupina smatra nešto je što se može povezati sa e, nedjelotvornim pristupom e, pravosuđu. Također, E, radi se o postupanju prema oštećenim strankama. Ako ste vi, na primjer, netko koji je dosta upućen u tehnologiju, vi znate, ako dolazi do, na primjer, e, nekakve e, mehaničke, odnosno fizičke štete koju ste pretrpjeli zbog nekakvog mehaničkog kvara u tehnologiji, vi znate da imate pravo na očetu. Ali što se događa u slučaju ako imate umjetnu inteligenciju? Situacija nije tako jasna i to predstavlja problem. To su dakle izazovi, samo nekoliko izazova s kojima se bavila stručna radna skupina i evo to je i nekoliko mogućih implikacija tih izazova. Koji su prijedlozi stručne radne skupine? Kako se s njima nositi? Prva važna stvar koju treba spomenuti jest nešto što sam već rekao. Nema potrebe da izmišljamo ponovno toplu vodu. E, stručna skupina e, se e, i dalje postavila ciljano i koristila pristup koji se temelji na procjeni rizika. Dakle, ne možete pronaći pristup koji odgovara svima. Morate zaista pogledati kakvi rizici su u pitanju te se morate odlučiti za ciljani pristup. To je nešto što se zapravo može povezati s radom jedne druge stručne skupine na visokoj razini koja se bavila e, temama umjetne inteligencija, koja je radila na političkim preporukama i etičkim smjernicama a ta je stručna radna skupina rekla da prije bilo kakve intervencije komisije treba razviti pristup koji se temelji na procjeni rizika. To je učinila i ova radna skupina. Koji su stoga prijedlozi? Kao prvo, stručna skupina pravi razliku između visoke razine rizika primjene umjetne inteligencije i drugih, recimo onih čija je razina rizika niža. Kada se radi o visokorizičnoj skupini, tu postoji nekoliko stvari. Potrebno je nekoliko faktora koji vam trebaju da to možete definirati. Kao prvo govorimo o potpuno autonomnoj umjetnoj inteligenciji. Ali šira javnost je ta koja mora biti u rizičnoj situaciji. To je prvi faktor. A drugi jest taj da pravni interes značajne vrijednosti treba biti u pitanju. Dakle, govorimo ovdje o vrijednosti štete do koje je došlo. U slučaju kad su oba dva e, faktora ispunjena, govorimo o visokorizičnoj situaciji i tu dolazimo do nečega e, gdje govorimo zapravo o strogoj odgovornosti. Većina pravnika uh, daće vam primjer automobila. Ako izađete iz parlamenta, krenete preko ceste i pogazi vas automobil, obično u državama članicama možete podnijeti e, tri vrste e, tužbi. Protiv vozača, zato što je on prekršio prometna pravila. Protiv proizvođača, ako je utvrđen kvar na automobilu. A treće, protiv vlasnika automobila koji je izravno odgovoran neovisno o tome kakva je šteta nastala. Dakle, u Belgiji čak postoji i četvrta mogućnost podizanja tužbe, ali ona nije važna za ove primjer. Dakle, gotovo u svim državama članicama imate ove tri mogućnosti tužbe. Ono što je stručna skupina predložila za ove primjene u grupi visokog rizika jest da se taj model odgovornosti u slučaju automobila zapravo primjeni e, na e, ovu visokorizičnu skupinu. Dakle, Radi se o situacijama u kojima oštećena strana uopće ne treba dokazati da je postojala šteta ili kvar, već samo mora dokazati da rizik koji se materializirao jest doveo do štete i to je zapravo temelj na kojem se e, temelje svi režimi izravne ili stroge odgovornosti u svim državama članicama. Drugim riječima da je rizik korištenja ili upravljanja određenim sustavom bio toliko visok za određeni skup ljudi, odnosno širu javnost, da materializacija tog rizika nepobitno dovodi do štete. Stručna skupina je pronašla samo nekoliko primjera takve stroge primjene, šačicu mogu reći, E, drugim riječima, ako želimo pojednostaviti, možemo reći e, sve što se kreće. E, na primjer, automobili, roboti koji dostavljaju pakete i slično. Dakle, ima nekoliko primjera, ali uglavnom se radi o tome. Sve što se kreće. Za sve ostalo, i to je zapravo jedna velika maska primjena umjetne inteligencije, Stručna skupina kaže ostavimo to nacionalnom odštetnom pravu, ne trebamo tu ništa mijenjati, nego tu i tamo trebamo malo porihtati stvari, popraviti stvari a to poštimavanje ili popravljanje stvari ponovno je nešto što je povezano s teretom dokaza, kao što je spomenulo nekoliko govornika iz prije mene. Jer je toliko teško to dokazati, e, stručna skupina predlaže alternativna rješenja koja bi trebala dovesti do e, eventualnog e, umanjivanja tereta dokaza ili prebacivanja tereta dokaza ili se teret dokaza može podijeliti po određenim kategorijama. Primjerice, može biti povezan s kršenjem e, pravila kibersigurnosti recimo da je došlo do update vezano um, vezanog uz kibersigurnost, da je update poslan, ali ga korisnik nije e, učitao i ažurirao proizvod, tada proizvođač može reći, gledajte, mi smo osigurali da se smanji e, nesigurnost, ali proizvođač je zabrao ne slijediti našu uputu, stoga je e, zapravo teret dokaza na korisniku. Također, u automobilu imate primjerice 15 eh, minuta prije nesreće pohranjivanje određenih informacija. Proizvođač ima odgovornost osigurati da automobil pohranjuje te informacije koje se onda mogu proslijediti osobi koja je pretrpjela štetu i to može pomoći prilikom podizanja tužbe. Ali ako je proizvođač to trebao učiniti, a nije učinio, te ti prodaci nisu proslijedeni osobi koja je pretrpjela štetu, odnosno oštećeniku, e, e, to je situacija u kojoj se teret dokaza prebacuje na drugu stranu. E, u mnogim državama članicama postoje sustavi e, gdje su poslodavci odgovorni za ono što čini zaposlenik. Recimo da odete u neku bolnicu i tamo kao pacijent i na vama obave operaciju. Rečeno nam je da će za možda čak i 5 do 6 godina na tržištu biti automatski robotski operateri koji će obavljati primjerice ono što sada ponekad rade studenti kirurgije u smislu zatvaranja rane i slično. U svakom slučaju, ili šivanja, u svakom slučaju, ako se dogodi bilo kakva šteta, možete podići tužbu i protiv liječnika, ali i protiv bolnice. Međutim, stručna skupina kaže da se ne bismo trebali miješati u te e, različite kategorije štete, ali e, e, bolnica se ne bi smjela izvući odgovornosti samo zato što je čovjeka zamijenila umjetnom inteligencijom. Ono što bih ja želio da vi zapamtite su zapravo dvije važne stvari, odnosno dvije glavne tvrdnje ove stručne radne skupine. Nema potrebe za ponovnim izmišljanjem tople vode, ali izazovi koji su povezani isključivo sa e, poremećajima do koje dovesti e, umjetna inteligencija, e, nešto je što treba tretirati na ciljan način. Hvala lijepa na pozornosti. Hvala vam, hvala svim stručnjacima na izlaganjima. Sada možemo otvoriti e, diskusiju. Već imam neka imena na popisu. E, gledam samo okolo da vidim neke druge. Gospodin A. Gospođa Gebhardt ima prva riječ. Izvolite. Hvala lijepa. Hvala lijepa. To su bile vrlo korisne informacije. E, ima tu mnogo pitanja koje bismo moglo, mogli postaviti. Koncentrirat ću se na jednu stvar. E, kad e, gospođa Selander gospođa Selandari, oprostite ako to točno shvaćam, rekli ste ne trebamo ništa mijenjati, sve je odlično, možemo ići dalje kao i prije. E, gospođa Vendehorst, jedno pitanje za vas. Imam tu dojam da ste imali drugačije mišljenje. E, I ne mogu si ni zamisliti da e, direktiva iz 1995. uzima u obzir sve ove nove komponente koje su, imamo danas. E, algoritmi, softver, ažuriranje, e, razni novi aparati. Mislim da ta definicija sigurno nije više toliko opsežna da bi sve to pokrila. Možete li mi to potvrditi? Druga stvar koju se pitam, i tu e, imamo ono što je grupa stručnjaka rekla. Imamo vrlo složan način rješavanja stvari. Je li onda od koristi da imamo sve ove različite kategorije ovisno o vrsti proizvoda? kako organizirati stvari, koja je složenost u pitanju kad govorimo o, odgovornosti. E, je li to sa stanovišta jednog profesora e, koristan put ili koristan pristup ovom problemu? E, imam tu velike sumnje. Moramo imati na umu kad se radi o algoritmima, mašine koje same uče, algoritmi su neutralni, stvaraju ih i ljudi koji imaju svoje vlastite priče e, e, strojevi koji same uče e, će učiti o ovisno o okolini kako će stati stvari kad se okolina promijeni. E, evo i to su pitanja odgovornosti koje si moramo postaviti. E, tu trebamo sigurno vašu pomoć kako bismo došli do pravih odgovora. Hvala lijepa. Gospođa Vendehor će odgovoriti. E, gospođa Serendari, želite li vi nešto reći? Hvala vam lijepa na ovom pitanju. Imamo tu dva pitanja. Prvo bih potvrdila da da, vjerujem da trebamo reviziju direktive. Slažem se s kolegicom da moramo biti e, da imamo direktivu koja je tehnološki neutralna i toga se moramo držati koliko je to moguće. Također e, se slažem da 980. E, e, godina to je bilo veliko dostignuće zakonodavstva i da moramo zadržati dobre elemente direktive. Međutim, prošlo je mnogo vremena od tada. Došlo je do novih razvoja Mislim da sam ukazala na i drugi e, govornici su to e, pocrtali nove karakteristike e, digitaliziranih proizvoda koji tada nisu postojali kad je direktiva donesena. I svrha direktive i to je pocrtano e, ta dobra svrha više e, nije postignuta ako direktiva nije prilagođena stvarnosti modernih proizvoda. U mnogim stvarima imamo e, vrlo korisne stvari, ali svakako trebamo reviziju. Što se tiče pitanja o složenosti našeg izvještaja, malo je teško kad ste e, skupina stručnjaka i kad vas, od, se od vas traži da ne donosimo nekakve propise, već da dademo samo opće smjernice i, i da, govor, da dademo općenitiju sliku. Naravno, onda je na zakonodavcu, na vama u stvari, da odlučite e, kako ćete to provoditi. I druga područja zakonodavstva o umjetnoj inteligenciji. Da, nije se teško složiti o velikim načelima. Imamo pristup zasnovan na riziku, ali kad dolazimo do detalja zakonodavstva, onda su stvari škakljive. Um, imamo pristup specifičan za sektor popis tehnologija, uzroci, opći uzroci, tu imamo onda popis primjera i tako dalje. Ali to će biti jako izazovno. Hvala lijepa na pitanju. Mislim da je e, ljepota ove e, direktive u njenoj tehnološkoj neutralnosti. Da, ona je donesena uh, osamdeset 985. Mm, imala je dovoljno široke definicije da novi proizvodi koji su od tada razvijeni još uvijek su pokriveni direktivom Naravno, e, sada e, raspravljamo zajedno sa komisijom i parlamentom o interpretaciji e, koncepta direktive u organimu, podržavamo te napore, naročito za ugrađen softver koji se naravno mora smatrati e, proizvodom i stoga bi smjernice bile zato vrlo korisne. Hvala. Sljedeći govornik je e, gospođa Grapini. Ja bih u prvom redu htjela čestitati e, vama predsjednice Petra što e, ste organizirali ovu konferenciju jer e, ona je organizirana u pravo vrijeme, početak godine. Mm, svi vi radite svoj posao u grupi e, stručnjaka, e, možete pripremati e, propise, donositi ih, ali mogli biste nam dati više informacija o vašim vlastitim stajalištima. Ako svi kažemo da je direktiva zastarjela, to je rekla i komisija, moramo možda početi od onoga što trebamo i želimo. Mi ne želimo usložnjavati život e, prosječnog potrošača jer on ima pristup pravosuđu. Može se tužiti. Moramo definirati proizvod da živimo u drugom dobu E, mislim, ako imamo konsensus, onda komisija mora dati novu definiciju proizvoda. Moramo e, također definirati grešku proizvoda, defekt. A u prvom redu, propisi koji se odnose na odgovornost trebaju biti definirani. 85. godina nije, nismo imali robota usisivača. A ja sam dobila jedan od muža za Božić ove godine. Kad smo e, instalirali taj mali e, robot, e, mogli smo ograničiti prostor koji je taj robot trebao čistiti. taj robot radi za mene kad nisam kod kuće. Međutim, robot nije dobro radio moj e, e, robot e, usisivač je se srondao niz stepenice. Kad se žalim, moram pronaći koga moram kontaktirati, možda proizvođača ili nekog drugog. To je mali primjer, opipljiv primjer poteškoća. Pokazuje vam to da se potrošač može naći u dilemi. Govorite o automobilu. Moj novi automobil nije e, radio ono što mi je govorio priročnik. komu da se obratim? Proizvođaču, e, e, prodavatelju auta, onome koje je napravio softver za taj automobil. Evo, tu bih trebala odgovor komisije Draga Petra. E, htjela bi da komisija na osnovi nalaza stručnjaka možda stručnjaci mogu dati više prijedloga. Komisija mora dati nove prijedloge koji će se usredotočiti na potrošača. Da, industrija je važna, ali kako je složen život potrošača, imamo toliko novih složenih proizvoda na tržištu. Da, drago mi je što je rekao Orgalim, sve se mora zasnivati na povjerenju, sve se mora zasnivati na etici. Neću definirati e, razloge zašto se pojavila greška u proizvodu. E, ne mogu to napraviti ni za mog malog robota, moju rumbu. E, Komisija mora saslušati stručnjake kojima treba jako zahvaliti. Ja im zahvaljujem, rasvijestili ste mi mnoge probleme. Ali na kraju bih zapitala komisiju, planirate li e, donijeti novu direktivu ili novi prijedlog direktive, a grupi stručnjaka imate li vi nekih novih prijedloga kako bismo mogli ispuniti e, očekivanja i sektora i potrošača. Evo, ostavljam panelu otvoreno. Tko želi odgovoriti na pitanja gospođe Grapini? Izvolite, izaberite ko će odgovoriti. Komisija da za e, Dojmam, me se molba za tehnološkom neutralnošću. To je kamen temeljac direktive. Moramo biti široki. Ne, moramo izbjeći segmentiranje u našem pristupu. E, možda ću sada mm, e, govoriti u ime DG Grow. E, mm, ne smijemo e, pasti u neke pravne zamke. Situacija se nalazi u širem e, kontekstu konkurentnosti i industrijske moći. Komisija zna da e, ekonomska budućnost Europe mora počivati na snazi podataka i korištenju podataka. Moramo razmišljati o, o ovom zakonu i obliku formi tog zakona u tom kontekstu i s tim ciljem na umu. To je stvar zaštite potrošača, ali je i to pitanje E, ravno, e, zakonodavne ravnoteže kako bi naša industrija imala budućnost u vrlo teškoj geopolitičkoj situaciji i kontekstu. Kao što sam rekao, ponovit ću e, se, Imamo dobre argumente da ažuriramo neke elemente direktive i neke koncepte. To je mišljenje komisije, ali trebamo još više u inputa da bismo o tom počeli govoriti. Kao što je moj kolega rekao, još to vrijeme još nije došlo. Nemamo još dovoljno podataka. Dodat ću nešto E, odgovorit ću na konkretne primjere koje ste nam dali. E, evo, e, vaš usisivač, robot koji je pao niz stepenice, automobil koji ne radi ono što kaže priručnik. Prošlog svibnja smo usvojili dvije direktive o, o E, dužnostima opskrbljivača kao i dužnostima prodavatelja mm, mm, evo digitalni elementi koji su odgovornost e, prodavatelja možete tražiti e, za lijek možemo tražiti lijek naknadnu zamjenu ili čak e, e, prestanek ugovora, ali odštetu ne možete tražiti. E, vijeće je brisalo stavku o odšteti. taj zakon još nije usklađen. Kad ono što kaže grupa stručnjaka, odšteta gdje nisu postojale ugovorne obaveze. Tu je pitanje što se događa ako imate štetu, ako nemate ugovor, ako neko postane žrtvom eh, nezgoda, eh, nezgode, nesreće. To ne pokriva e, pravo Evropske unije. Druga stvar koju bih spomenuo i slažem se e, s kolegom iz DG Grow. Jako je važno da e, imamo širi kontekst na umu u komunikaciju 2018. umjetna inteligencija za Europu. Želimo olakšati ulogu te tehnologije. Zašto? Jer nam ona dolazi, donosi velike koristi kako za gospodarstvo, tako i za društvo. A da bi to bilo moguće, e, komisija gleda razna područja politike. A jedno je e, liga, e, pravni i etički okvir. to u prvom redu stvara povjerenje. A drugo, e, to donosi stabilnost za ulaganja. E, e, poslovni svijet mora znati koji su rizici uključeni u ulaganjima. I zadnja stvar, da, međunarodni okoliš je jako važan. Morate pogledati što se događa sa uredbom o općoj zaštiti podataka mi smo tada e, e, rekli da će to biti ekonomski e, nedostatak ili udarac za našu industriju, a sada u nizu država članica, niz država izvan Evropske unije to gleda kao konkurentsku prednost evropske industrije. To nam daje veće mogućnosti prodaje. Dakle, prodajni adut je to postalo. Moramo e, kod umjetne inteligencije e, naročito razmišljati o etičkoj komponenti. Hvala. Hvala lijepa. Htjela bih odgovoriti na e, pitanje o tehnološkoj neutralnosti, što je važan, važno na načelo. Ako promet će, promičemo digitalno društvo, digitalnu tranziciju mm, za e europljene i to je važno za ovo ovaj dom. Digitalna tranzicija ne može ići na uštrb potrošača i sigurno ne na uštrb e, realizacije temeljnih e, prava i pravo na žalbu mišljenje stručnjaka je jasno pokazalo da sadašnji režim odgovornosti za proizvod ne daje potrošačima to pravo. Nemoguće je za potrošače u mnogim slučajeva te, e, tih novih proizvoda da dobiju odštetu. E, e, gledamo to e, sa stanovišta rezultata. Ako nešto pođe krivo, krivim putem, da li potrošači dobiju odštetu? Povjerenje u digitalnu tranziciju ne može biti zajamčeno ako nema, da ne dajemo poticaje proizvođačima, industriji da na tržište stavljaju samo sigurne proizvode. Proizvode koji odgovaraju očekivanjima potrošača. Potrošači koji još ne znaju što e, mogu očekivati od proizvoda. A druga stvar, e, oprez e, kad radimo sa pristupom zasnovan na riziku. Ja sam Mm, e, članica e, skupine na visokoj razini za umjetnu inteligenciju. U e, sklopu regulative za umjetnu inteligenciju moramo to prihvatiti. Tu umjetna inteligencija mora biti dobro uređena. Moramo imati propise. Mm ali e, na e, većina proizvoda koji su pametni e, tu će imati države članice veliku diskreciju da odluče hoće li potrošači se moći tužiti, ići na sud kad je nešto defektno. Moramo imati nijansiran možda pristup zasnovan na riziku. Dakle, taj pristup Mm, je problematičan. E, ako vaš toster e, zapali kuću, ako vaš robot vas e, ozlijedi i tako dalje, to su primjeri koji nisu povezani sa visokorizičnim proizvodima. Moramo imati jamstvo za potrošača da mogu dobiti odštetu. Naravno u razumnim okvirima. Htjela bih e, dodati nekoliko riječi o jačanju europskog gospodarstva i industrije. Ja se slažem sa ovom zabrinutošću zbog mogućnosti ugrožavanja europske konkurentnosti zakonodavstvom. No, trebamo upamtiti da nije da nisu europska poduzeća ta koja nisu trebala odgovarati, nego one nisu trebala odgovarati u skladu sa nacionalnim zakonodavstvom kojim je provedena direktiva, ali ovim e, prijenosom imamo zapravo raznorodne zakone o obveznim odnosima na nacionalnoj razini koji su u glavnim crtama slični, ali su zapravo paralelni režimi odgovornosti za proizvode i oni potkopavaju učinak direktive ka usklađivanju sustava. Dakle, u interesu je europske industrije da se ostvari potpuna harmonizacija u području koja je u skladu sa svrhom i koja zadovoljava potrebe digitalnog doba. Hvala. Prelazimo na sljedeće pitanje. Gospođa Vajcman, izvolite. Ovo je napeto saslušanje i također u smislu zakonodavstva, to je nama još e, napetje zato jer e, vidimo da postoje brojne veze između nas e, i također kao izvjestiteljica za sigurnost proizvoda ja sam utvrdila zapravo da postoji tu velika veza sa odgovornošću za proizvode i na njemačkom to je doista problem jer imamo jednu riječ za safety i security, odnosno sigurnost ali iza toga stoji još mnogo više. Sa svog stajališta trebam reći da e, trebamo zapravo izmijeniti pojam proizvod. Tehnologija e, donosi velike dobra, ali kada se recimo sada zamislim da se nađemo u situaciji kada imamo proizvode koje sadrže i umjetnu e, inteligenciju. Um, imamo s druge strane i proizvode koji nemaju, ne sadrže umjetnu inteligenciju. sada se postavlja pitanje trebamo li samo izmijeniti pojam proizvoda ili trebamo li možda urediti sektor specifičnim zakonima s obzirom na činjenicu da e, budući da se sprema provedba tehnologije 5G i tu će se pojaviti i druga pitanja odgovornosti kod recimo pametne poljoprivrede, dakle ko će odgovarati za štete kada kod primjene nekog stroja se odašilje klivi signal za e, gnojenje ili kada dođe do nekog kvara proizvoda i to su, možemo zamisliti i druge kvarove i štete koji mogu nastati uslijed umreženih proizvoda i koji sadrže takve komponente sa umjetnom inteligencijom. Evo, spomenuli ste jedan eh, primjer eh, višestrukih komponenti koji su sadržani u tim strojevima. Dakle, u različitim eh, razgovorima smo saznali da ažuriranja pripadaju ne proizvodu, nego da se dolazi do umrežene upotrebe samo ako je došlo do ažuriranja i da je potrebno učitavati ažuriranja i onda je tu teško utvrditi tko je odgovoran i također i obrana e, temeljena na riziku može se razlikovati od proizvoda do proizvoda. Recimo kada e, se jedan proizvod dolazi iz jedne proizvodne linije može imati, e, može prouzročiti druge štete, imati druge kvarove nego proizvod iz neke druge linije. Dakle, moje pitanje, dakle, trebamo li možda regulirati pojedine sektore ili ćemo očekivati da jedna uredba uredi sve i moramo se vratiti na početnu točku, odnosno zašto e, razgovaramo o novoj uredbi jer moramo prilagoditi zakonodavstvo kako bismo s jedne strane zaštitili potrošače, ali i omogućili inovacije u poduzećima i poduzetnici isto tako to očekuju. Eh, oni isto očekuju o tome da odlučimo kako će oni biti odgovorni. Dakle, oni čekaju od nas pravnu sigurnost i to se sve odvija i u situaciji u kojoj mi sami ne znamo kakve su primjene tu moguće. Evo, tu se nadovezujem na ono što su rekli predstavnici komisije. Dakle, s jedne strane evo, imamo pitanje još jednom o uređivanju sektora i s druge strane pitanje o mreženim proizvodima i njihovim složenim primjenama. Dakle, i odnosa ponuđača, e, odnosno proizvođača i e, potrošača i tko je tu odgovoran za što. Želite li da neki posebni stručnjak odgovori na vaše pitanje ili svi? Dakle, imamo još e, nekoliko govornika koji su se javili za riječ, dakle da ću mogućnost nekome od stručnjaka da odgovori, ali imamo još tri govornika na popisu. Ime komisije, izvolite. Evo, samo ukratko, kao što sam rekao, e, želimo u svojem pristupu sve obuhvatiti ili barem što više toga. Naš početni pristup e, je taj da se nećemo baviti pojedinim sektorima i to ćemo učiniti jedino ako se pojave neke posebnosti. Ali to se ne priprema. Osim toga, ako dođe do reforme, ona će se baviti umreženim proizvodima i to ćemo obuhvatiti ovim novim zakonodavstvom. Gospodin Weidenholzer, da, ja se potpuno slažem. E, naravno da, nećemo se u potpunosti moći odreći sektorskog zakonodavstva. Recimo u automobilskom sektoru imamo različite režime odgovornosti, imamo i druge sektore gdje imamo posebne takve režime odgovornosti, ali slažem se s time da direktiva odgovornosti za proizvode treba biti što šira i neutralnija, jer inače bismo osvorili i jazove, nedostatke i nedosljednosti i ja doista ne smatram da bi sada bilo potrebno sektorsko zakonodavstvo. Hvala, gospođa Leteo Maškić ima riječ. Naša potpredsjednica. Hvala, gospođo predsjednice. I hvala svima, svima vama na ovako zahtjevnoj i zanimljivoj raspravi. I hvala vam na svim promišljenjima koje ste iznijeli. No, ipak to nas još ne dovodi do rješenja. Još ne. No, u najmanjoj mjeri znamo da postoji problem. Nakon što sam vas saslušala, sigurna sam da ova direktiva iz 1985. nije dovoljna za sadašnja vremena. No, prije ovog sastanka bila sam na jednom drugom sastanku gdje sam razgovarala sa povjerenicom Vestager koja je govorila o umjetnoj inteligenciji i rekla je sljedeće. Sigurno ćemo nešto poduzeti po pitanju zakonodavstva, ali to neće biti dugotrajno. Čak niti sama načela, ni sami pojmovi se neće moći stabilno i dugotrajno definirati s obzirom e, na krivolju učenja i razvoja tehnologije. Dakle, ova vizija sadašnje direktive neće moći trajati desetljećima za razliku od ove direktive iz 1985. Iako ćemo nastojati zadržati neutralnost. Treba ćemo osmisliti jedan jedinstveni sustav, doduše ne znam kakav, to će biti veliki izazov. Taj sustav će morati biti fleksibilan kako bi se mogao prilagoditi tehnološkom napretku. Ja nisam pročitala izvješće stručne skupine, ali pomno ću ga pročitati. No, smatram da ovo poimanje odgovornosti na temelju rizika je nešto što se već e, tradicionalno primjenjuje u Portugalu. Ako recimo imam Rottweilera, onda preuzimam e, rizik e, za štetu koju moj pas može prouzročiti trećim osobama. No u ovom slučaju to ne bi bilo dovoljno jer da je šteta ograničena u smislu iznosa odštete i to neće biti dovoljno za ovakve odluke koje donesu strojevi. Naravno da postoje autori algoritama, ali stroj je u stanju i učiti i stoga je teško utvrditi tko su prave odgovorne osobe. Zato treba naći rješenje rješenje koje bi bilo dugotrajno i ispravno, ali još e, moramo mnogo napora uložiti u to. No, za mene nema nikakve dvojbe. Ova sadašnja direktiva nije dovoljna za ovu doba, a sigurno ne i za blisku budućnost. A što se ostalo tiče, prije ili kasnije ćemo na našem odboru razgovarati o svim pojedinostima sa ostalim članovima odbora i sa stručnjacima koji su nam danas zadali mnogo glavobolja, ali i mnogo materijala za razmišljanje. Evo, to nije pitanje, nego samo jedna moja napomena. Hvala. Evo, ja bih predložila da sada čujemo sva pitanja i onda ćemo na kraju zamoliti stručnjake da daju i odgovore i završene napomene. Imamo još eh, jednog govornika, ali prije toga gospodin Agius Saliba. Želim zahvaliti našim stručnjacima na eh, temeljitim i detaljnim izlaganjima i htio bi se dotaknuti još, odnosno drugačijeg aspekta iz izlaganja prethodnih govornika kada je riječ o odgovornosti za proizvode. Riječ je o online eh, prodajnim kanalima. Znamo da su oni preobrazili trgovinu, imamo lakši pristup eh, potrošača, a i naši potrošači su imali koristi od veće lepeze izbora i nižih cijena. Istovremeno, online prodajni kanali su otvorili europsko tržište prodavateljima iz trećih zemalja čiji proizvodi nisu u skladu sa europskim normama o, sigurnosti proizvoda, sa odgovornosti za proizvode i sa pravima potrošača. E, imamo e, europska nadzorna tijela koja nemaju tu nadležnost da pozovu na odgovornost eh, proizvođača iz trećih zemalja. Imamo tu eh, recimo kanale poput Amazona, AliExpressa i eBaya koji tvrde da su samo pasivni posrednici između dvije neovisne strane i da kao takvi nisu odgovorni, odnosno snose tek ograničenu odgovornost za proizvode u čijoj prodaji posreduju. Moje pitanje se odnosi na e, sve govornike. Što učiniti u situacijama u kojima ti prodajni kanali olakšavaju prodaju robe potrošačima na e, europskom tržištu od proizvođača, odnosno e, maloprodajnog entiteta iz treće e, zemlje kada nemamo uvoznika i distributera koji ima poslovni nastan u Europskoj uniji koji bi mogao biti e, odgovoran. Dakle, tko je odgovoran u tom slučaju i kako to utječe na europske potrošače i europska poduzeća koja moraju primijeniti sve europske norme, propise i zahtjeve za odgovornost za proizvode, za zaštitu potrošača i za njihovu sigurnost. I što je sa situacijama u kojima online tržnice ili prodajni kanali igraju ulogu i maloprodajnog kanala i e, kanala za razmjenu, dakle predstavljaju horizontalno natjecanje. I što sa situacijama u kojima pomažu prodavateljima putem svojeg kanala e, u e, pružanju e, usluga održavanja i odgovara na upite potrošača. Hvala, sljedeći govornik. Gospođa von Sparentak, hvala na ovoj zanimljivoj raspravi. Imamo dva pitanja. Prvo se odnosi na štetu koja je prouzročena potrošaču uključuje to i financijsku štetu, recimo imate ovaj pametan frižider, hladnjak i on je zaključio da trebate nabaviti najskuplji kavijar, a vi si to ne možete priušiti. Je li to uključeno? Jer tu ilazimo na neistraženo područje i zapravo takvi tradicionalni proizvodi vam neće nanijeti takvu financijsku štetu. I drugo pitanje, to mi je sada evo palo na pamet, ne govorimo samo o novim izazovima na digitalnom tržištu, nego želimo da e, Europa bude klimatski neutralna i želimo potaknuti cirkularnu ekonomiju i govore se mnogo i o pravu na popravak robe i na na popravak samih sebe na neki način, dakle na koji e, će način to utjecati na ove propise. Hvala, gospođa Žarom. Hvala lijepa, hvala na ovom izlaganju vezano uz odgovornost proizvođača kada se radi o kvaru proizvoda. Sve nas ovo zapravo vodi do pragmatične primjene. Prvo pitanje tiče se e, umjetne inteligencije. Primijetila sam u tom izvješću da 91% rizičnih proizvoda zapravo su proizvodi sa online prodajnih platformi e, gdje bi prema važećim propisima europske vlasti utvrdile da rizik postoji. Mene zanima platformama, e, postoji li upozorenje na tim platformama e, za kupce da taj rizik postoji. Drugo pitanje e, gdje želim da mi nešto objasnite, tiče se Facebooka, Amazona, Googlea i ostalih koji sada imaju izuzetno veliku publiku, a osim toga evropljani tim platformama vjeruju. To je istovremeno platforma gdje svoje proizvode nude beskrupulozni ponuditelji. Što se događa ako primjerice e, proizvođači kupe proizvod temeljem oglasa koji se objavljuje na toj platformi, a proizvod uopće ne dobiju. Druga stvar, što ako se utvrdi da proizvod ne odgovara e, oglašivačkim, e, odnosno oglašenim obilježjima? I treće, kakvi su planovi komisije u tom području? Jedna stvar koja nas se svih tiče, dogodila se nedavno, jest toksični šok koji je možda nastao zbog kvara proizvoda, to još nije utvrđeno, ali zbog toga su neka djeca i žene ili eh, izgubili život ili im je trebalo amputirati određene dijelove tijela. Mm, jedna stvar koju je spomenula gospođa koja je prva izlagala tiče se zapravo položaja oštećenika. Sigurnost potrošača je naš zajednički cilj i takva vrsta proizvoda koja se smatra pokvarenom u skladu sa člankom šestim povezana je sa prebacivanjem tereta dokaza E, kakav će učinak eventualne promjene tog članka šestog imati na proizvođače. Dakle, kako se to uklapa u preporuke koje ste dali? Hvala. Evo, zamolit ću naše stručnjake da se osvrnu na ova različita pitanja koje je kolegica postavila i da nam daju neke zaključne napomene kako bismo mogli zaključiti ovo saslušanje do 16.30. Gospođa Venderholz. Hvala na pitanjima. Evo, započet ću od posljednjih pitanja, odnosno što je sa prebacivanjem tereta dokaza. Ja sam e, htjela biti neodređena, dakle, rasterećenje što se tiče tereta dokazivanja i to je malo složenije i to treba pomnije razmotriti. U određenom e, broju slučajeva moglo bi biti opravdano prebaciti teret e, dokazivanja, a u nekim drugim slučajevima možda ne bismo to htjeli učiniti u potpunosti, ali u svakom slučaju mislim da to u određenim okolnostima treba predvidjeti. Kad je riječ o platformama, potpuno se slažem, to je ogroman problem e, i za to bi mi trebalo pola sata vremena da e, objasnim sve pojedinosti, mnogo E, toga se odnosi na e, pravo tržišnog natjecanja, na ugovorno pravo, to ima niz aspekata i e, Institut za europsko pravo će uskoro podnijeti prijedlog ugovora za online platforme. Neka od ovih pitanja možda će se riješiti takvim predloškom. Kada je riječ o odgovornosti za proizvode, doista postoji jasna veza, odnosno trebamo trebamo E, razmotriti odgovornosti drugih uključenih strana. Sada se govori o lancu transakcija, ali isto tako treba utvrditi jasno smatra li se platformama dijelom lanca transakcija ili uvoznikom. To treba također riješiti. Nisam sigurna treba li to rješavati u okviru same direktive o odgovornosti za proizvod. To se može riješiti i pomoću posebnog zakonodavstva za platforme. Sada nisam sigurna na koji bi to način najbolje bilo riješiti, ali u svakom slučaju treba nešto poduzeti. Da, dakle, financijska šteta, novčana šteta, to nikako nije obuhvaćeno, to je sasvim sigurno, a mogu samo reći u osobno ime treba li to obuhvatiti? Da, treba u nekim okolnostima to obuhvatiti jer imamo neke složene proizvode sa umjetnom inteligencijom koji su osmišljeni da daju preporuke potrošačima što kupiti ili koji sami biraju dostavljača. I jedina šteta koja može ovdje nastati jest novčana i to bi trebalo e, obraditi u ovom dijelu. Pravo na samostalni popravak je drugo pitanje jer kada postoji to pravo možda e, nije pravedno pozivati u takvom slučaju proizvođača na odgovornost e, jer je riječ o takvim situacijama kojima e, olakšanje tereta dokazivanja možda ne bi bilo prikladno. To treba doista pažljivo razmotriti. I osim toga postoji određena napetost između prava na samostalni popravak i pozivanja proizvođača na odgovornost u takvim slučajevima. Hvala vam. Um, što se tiče automobila i proizvođača automobila, um, ne vidimo potrebu za dodavanjem velikog broja novih sastavnica. U potpunosti podržavam pristup glavne uprave GROW da zadrži ono što trenutačno imamo u zakonskom okviru što postoji sad već nešto više od 30 godina. Mislim da to nije loše pripremljen dokument. S te strane želim također reći da podržavamo oprezne prilagodbe. Prvi pristup e, zaista može biti taj da najprije vidimo koliko daleko ćemo dospjeti e, redefiniranjem pojma proizvod i redefiniranjem pojma kvar. Je li moguće tu uklopiti umjetnu inteligenciju ne znam, zato što ne znam možemo li dobiti, odnosno postići konsenzus kad se o tome radi, ali ja bih u svakom slučaju barem želio najprije pokušati prije nego što pređemo na sektorsku legislativu. S te strane odlučio bih se za oprezan pristup vezano uz reviziju. Sasvim je jasno da je to potrebno učiniti, ali to također ovisi i o e, pojedinim prilagodbama propisa. Hvala. Pitanje vezano uz platforme. Željela bih reći da kada se radi o našoj organizaciji, mi u potpunosti podržavamo uredbu o nadzoru tržišta. Njezin glavni cilj je izbjeći da nesukladni proizvodi uđu u Europsku uniju, stoga mislimo da to treba definitivno primjenjivati. Apsolutna podrška. Načelno gledano vezano uz direktivu odgovornosti za proizvod, to je nešto što omogućuje tehnološki razvoj Europskoj uniji, učinila nas je konkurentnom na globalnoj sceni, a istovremeno je uravnotežena. Stoga bih se također složila sa glavnom upravom Grow da je okvir postavljen, možemo razjašnjavati određene pojmove poput e, on pojma proizvod koristeći se dokumentom koji predstavlja smjernicu mislim da bi to svakako bilo korisno. Ja ću nastojati sažeti e, postavljena pitanja u tri tematske cjeline. Prvo, vezano uz ono što rekla gospođa Markeš da nam treba fleksibilni okvir, želim još jednom naglasiti da okvir koji trebamo jest zapravo višeslojni okvir koji uključuje i sigurnost proizvoda, odgovornost za proizvod i uredbu koja se tiče umjetne inteligencije. Se vrlo često radi o jednom te istom proizvodu gdje se e, koncepcija sigurnosti zapravo mijenja ovisno o primjeni zakonskoga akta. I upravo zato ponekad je potrebno primijeniti definiciju koja je eh, spomenuta u jednom zakonskom aktu, a ne u drugom. Bilo bi dobro to uskladiti. Mislim da je u tom području suradnja itekako tekako nužna. Također, iako sam zahvalna što je netko postavio pitanje vezano uz platforme i online prodajne kanale, ponovno mogu reći ono što nam kažu naše članice. To je veliki problem. Testiranja pokazuju da u područjima primjerice naša članica iz Ujedinjene kraljevine provela je ispitivanje detektora dima, 50% e, nije smatrano sigurnim, što znači da ne bi funkcioniralo na način na koji bi trebalo funkcionirati u ključnoj situaciji. Veliki broj tih proizvoda dolazi iz trećih zemalja, poput Kine. A platforme koje imaju korist od distribucije takvih proizvoda i omogućavaju pristup europskim potrošačima za te proizvođače nemaju apsolutno nikakvog poticaja da pripaze i da se pobrinu da ti proizvodi uistinu odgovaraju sigurnosnim normama u Europskoj uniji. To je veliki problem koji vidimo da se pojavljuje za potrošače u ovom trenutku i ja mislim da je zaista apsolutno nužno e, razgovarati o tome ili unutar novoga okvira za sigurnost proizvoda ili unutar novog zakonskog okvira koji se tiče pružanja digitalnih usluga, ali u svakom slučaju te platforme trebale bi među ostalim postati odgovorne osobe u smislu definicije odgovornosti e, direktive o odgovornosti za proizvod. Jer čak i ako ih naše članice upozore da postoji problem s proizvodima, oni ne uklanjaju proizvode s platformama trenutačno. Što se tiče prava na samostalni popravak, ja bih e, prije govorila o pravu na popravljivost proizvoda, odnosno mogućnost da se proizvod popravi. Dakle, da potrošač, ako postoji primjerice nedostatak u softveru, ima pravo e, nadopuniti, e, dodati takozvani patch, od proizvođača jer se može dogoditi da proizvod ne funkcionira adekvatno bez njega. E, ja bih želio reći da svakako mislim da je sigurnosni aspekt jednako važan kao i aspekt odgovornosti i glavna uprava GROW e, tu poduzima važne korake. Mi smo sada u procesu revizije direktive o strojevima i želimo im prilagoditi novim postignućima u području robotike, umjetne inteligencije. Imamo dva delegirana akta vezano uz e, radijsku opremu e, koje također idu upravo u smjeru prilagodbe takvim promjenama. To je sastavni dio vrlo širokog konteksta i svi se mi prilagođavamo novom gospodarstvu i nastojimo iznaći e, nova odgovarajuća pravila za tu novu ekonomiju i novu industrijsku revoluciju e, kroz koju ta ekonomija prolazi. Hvala. Vrlo kratko, samo tri stvari koje želim reći. Kao prvo, pitanja pokazuju da je važno zapravo vidjeti cjelokupni regulatorni okvir. S jedne strane tu je onaj dio koji se bavi ugovornom pravom, s druge strane to su digitalne platforme. Zatim treba razmotriti sve aktere. Jedan od važnih aktera je osiguranje. E, poslovni subjekti žele se osigurati od određenih rizika, uključujući i te. Druga stvar koju želim reći je da je svrha odgovornosti postizanje ravnoteže. Postizanje ravnoteže između s jedne strane E, e, oštećenika koji moraju biti djelotvorno obeštećeni, a s druge strane onih koji žele raditi na inovaciji, kako se inovacija ne bi blokirala. Ovo je vrlo važna tehnologija o kojoj mi ovdje razgovaramo. Mi želimo promicati razvoj te tehnologije zbog koristi koju ta tehnologija predstavlja za ekonomiju, ali to među ostalim traži dvije svrhe koje su vezane uz pravo za odgovornost, a to je e, prihvaćanje od strane društva koje vjeruje, a drugo je odgovorna odgovorno poslovanje, odnosno određena poslovna stabilnost u kontekstu u kojem se poslovni subjekti mogu zaštititi osiguranjem od rizika. Hvala lijepa. Ovime zaključujemo ovo saslušanje. Želim zahvaliti stručnjacima što su s nama podijelili svoje razmišljanja o ovoj temi. Sasvim je jasno da E, ova živa rasprava koju ste vodili međusobno, a i također s e, članovima ovog odbora jest nešto što je nužno. Vjerojatno ćemo je održati ponovno. Mislim da ne moram dodatno ulaziti u detalje zašto. Zahvaljujem svima koji su bili danas ovdje s nama. Zahvaljujem onima koji su nas pratili na drugim lokacijama. Ovime zaključujem saslušanje. Željela bih vas samo zamoliti jednu stvar, možda je to malo bezosjećajno, ali ljubazno vas molim da što prije napustite prostoriju jer imamo sastanak koordinatora odmah nakon ovog saslušanja, a samo koordinatori smiju ostati na tom sastanku. Hvala vam.